E, tamo gdje su mikrofone, tamo e, gdje je cijela mašinerija, tu je e, zapravo predsjednik tajništva i stoga mislim da možemo početi. Dakle, ovo je zapravo ponovno jedan simbol, znak odnosa moći u ovom domu. Time možemo preći i na glasanje, na kao prvo prijedlog dakle, našeg dnevnog reda. Imat ćemo kratku razmjenu mišljenja s novim europskim veleposlanikom e, Rolandom Okobijom. Nadam se da se slažete s time, stoga možemo odmah preći na glasanje. Točka dnevnog reda 3. Kolega Salafanka je izvjestitelj a, gospodine Salafranka, želite li se javiti za riječ? Ne. Dobro, onda ćemo preći na glasanje. E, dakle, e, svi amandmani, tko je za, tko je protiv, 5078, e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, dakle, odbijeno, 5000. Tko je za? Tko je protiv? 5001. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. 5. E, za protiv, suzdržano odbijeno, 5080 za protiv, suzdržano odbijeno, 5124 tko je za, tko je protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. 5002 za. Protiv? Suzdržano? Prihvaćeno. 5081 za. Protiv? Dakle, 5081 do 5087 možemo skupno, ako se slažete. Dobro, da, možemo. Tko je za ove e, prijedloge, tko je protiv? Suzdržano, tako dakle, odbija se. 5003 za, protiv. Dakle, još jednom 5003 za, protiv, prihvaćeno. 5089 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 5004 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 5090 za. 5090. Za. Protiv. osuzdržano Odbijeno. 5005. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaćeno. 5128. Za. Protiv. Odbijeno. Dakle, amandman 8 za, protiv, suzdržano, prihvaćeno. 5006 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5093 za, protiv, suzdržano, dakle odbija se. 5007 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5092 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5008 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5094 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5009 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5010 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5011 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. E, usmeni amandman 7 za, peva. Što želite reći? E, htio bih se javiti za riječ za 51.30 nakon amandmana 7. Dakle, uzmeni amandman 7 za protiv suzdržanog prihvaća se. Dakle, sada imate riječ. Izvolite. Samo reći da nas ovaj amandman ponešto brine, jer nije u skladu s onome s onim o čemu smo glasovali prošle godine. Dakle, ovome ćemo sada glasovati, ali s druge strane nismo sigurni da ćemo moći uspostaviti ovu proračunsku liniju kako je zamišljeno. 51.30. E, Ko je za? Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 5012. Za. Dakle, dobro, to otpada. 5013. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. amandman 1. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. 5014. Za. Protiv. Suzdržano. Prihvaća se. Amandman 2. Za protiv, suzdržano, prihvaća se 5037 za, protiv, suzdržano, prihvaća se 5095 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 5096 za, protiv, suzdržano, ne prihvaća se 5097 za, protiv, odbija se 5015 za, protiv, suzdržano, prihvaća se suđenstvo deset za protiv suzdržano prihvaća se. 5016 za protiv suzdržanih prihvaća se. 5017 za protiv suzdržanih prihvaća se. 5111 za protiv suzdržano prihvaća se. 5018 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5098 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5112 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5099 još jednom 5112. Dakle, 5112. Tko je za? Elektroničko glasovanje imamo. 5112. Dakle, glasovanje je zatvoreno. Dakle, sa, e, dakle, amandman je, ispričavam se. Dakle, odbija se sa, odbija se. 5099 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5113 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5100 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5114 za, protiv, Češka odnosno još ćemo jednom provjeriti. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, sa 50 prema 24 ovaj prijedlog, ovaj amandman je prihvaćen. Dakle, prihvaćamo. Dakle, imamo 20 prema 24. To znači da se amandman prihvaća. 5101. Gospodine predsjedniče. 5101. Aparato no funciona, yo me abstuve. Gospodine predsjedniče, ja sam imao problema s opremom. Moj uređaj ne funkcionira, ali ja sam suzdržan. Dobro, to ne mijenja ništa na samom rezultatu. Ako imate problema, možda bi se mogli premjestiti na drugo mjesto. Dakle, sada smo stali na 5101. Tko je za, protiv, suzdržano, odbija se. 5115 za, protiv, Dobro. Prihvaća se. Još jednom ćemo provjeriti. Trebali biste biti malo ljubazni prema e, svojim kolegama. Time je glasovanje zaključeno. Sa 25 prema 24 prijedlog se prihvaća. 5129 za, Volete. Kod mene je 24, 24. Hundred, uh, 129. 5129. Ko je za, protiv? to e, u slučaju da uređaj ne funkcionira, treba se prebaciti na drugo mjesto ili pozvati tehničara. 129. 5129. Tko je za? Tko je protiv? E, odbija se. 5116. Za? Protiv? provjera. Glasovanje je zaključeno. Odbija se. 5103 za, protiv, suzdržano, odbija se. 5117 za, protiv, suzdržano, Odbija se. Elektronička provjera. Glasovanje je zaključeno. Odbija se sa jednim, s ovim 23 naprema 24. 5104 za, protiv se uzdržano. odbija se 5020 za, protiv, suzdržano, prihvaća se 5019, za, protiv, suzdržano, prihvaća se 5118, za, protiv, suzdržano, dakle elektroničko glasovanje. Zaključeno. E, amandman se odbija. 5021 e, za, protiv, suzdržano prihvaća se. 5105 za, protiv, suzdržano odbija se. 5022 za, protiv, suzdržano prihvaća se. 5023 za, protiv, suzdržano prihvaća se. 5058 otpada. 5125 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5024 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5119 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5126 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5025 za. E, što je? Hvala. Tražimo provjeru za 116. Provjera. 119. ist geschlossen. E, glasovanje je zatvoreno, 20 e, prema 23 odbijeno. Gdje smo stali? E, o, su 20, o 525 smo već glasovali, 127 smo također glasovali, 521 za, protiv, suzuženo, prihvaća se. 5122 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5026 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5123 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5107 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5072 za, protiv, suzdržano, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 5048 i amandman 9 prihvaća se, 5050 za, protiv, suzdržani prihvaća se, 5106 za, protiv, suzdržani odbija se, 5027 za, protiv, suzdržani prihvaća se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 5 za, protiv, suzdržano, prihvaća se. 5075 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 5028 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 5029 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 5054 za, protiv, suzdržani, odbija se 5030, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 5055, za, protiv, suzdržani, odbija se 31, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 56, za, protiv, suzdržani, odbija se 32, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 57 za, protiv, suzdržani, odbija se 33 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 34 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, rezultat ostaje isti. 120 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 77 za, također odpada. 76 isto tako. Prelazimo na 5036 za, protiv, suzdržani, 71 za, protiv, suzdržani, prihvaća se, 70 za, protiv, suzdržani Provjera. Otvoreno je glasovanje za prilog 70. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, jetzt ist sie geschlossen. Glasovanje je zatvoreno sa 25 prema 27. Dakle, sa 24 prema 28 je odbijen. 35 za, protiv, suzdržani, Prihvaća se. Amendment 6 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Diese Liste hier. Time dolazimo do naših mišljenja o Kolega Franka je izvijestite. Ima li kakvih komentara napomena? Nema, da možemo prijeći na glasovanje. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, odbija se 2 za, protiv, suzdržani, odbija se 3 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 4. A ćemo glasovati samo o ovom jednom dijelu. Tko je za? četiri. Dakle, u ovoj izmijenjenom obliku. Tko je za? Dakle, četiri. Amandman četiri. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Can you explain me that, that amendment? DDR programs? Možeš li, molim te, objasniti malo amandman? Aha, tražili su razoružanje. Lijepo je to znati. Na Deutsche demokratische Sicht. Neither German nor Democratic. Fünf dafür. Pet za, protiv, suzdržani, prihvaća se šest za, protiv, suzdržani, prihvaćeno sedam za, protiv, suzdržani, odbijeno. Osam za, protiv, suzdržani, a sam, još jednom nisam pazio, osam za, Osam. Tko je za Osam. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Devet Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Deset Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se amandmana 12, dakle ovdje nama sam ovaj zasljedeni dio, ovo izmjenjenoj vezi, tko je za 12, protiv, suzdržani, odbija se. 13, e, dakle, ponovno uz ovo ograničenje, tko je za, 13, protiv, suzdržani, prihvaća se. 14, odbada 15, za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 19 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 20 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 21. Dobro, ovo otpada. 22. Tko je za 22? 22 i 23 za, protiv suzdržani prihvaća se 24 za, protiv suzdržani prihvaća se 25 za, protiv suzdržani prihvaća se 26 za, protiv suzdržani, prihvaća se. 27 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 31 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 32 dobro, otpada. 33-34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 1 za? Protiv? Suzdržani prihvaća se. Amandman 2 za? Protiv? Suzdržani prihvaća se. Elektroničko glasovanje o nacrtu mišljenja E, cijelo, dakle, sveukupno. Tko je za? Tko je za nacrt mišljenja? Imamo elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno i već u tijeku. Ist geschlossen. Glasovanje je zatvoreno. E, mišljenje je prihvaćeno sa 48 naprema 5 uz jedan suzdržani glas. Čestitamo. Wir kommen nun Time prelazimo na e, nacrte mišljenja kolege Kacana. E, kolega Kacen, želite li nešto reći? Ne. Onda prelazimo na glasovanje. Amandman 1 za protiv suzdržano prihvaćeno, 2 za protiv, suzdržano, prihvaća se. 3 za, protiv, suzdržani, provjera. Hm? Das geht aber, ja, das geht so halbwegs. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Četiri je povučeno, pet za, protiv suzdržani, prihvaća se šest za, protiv suzdržani, provjera, vjerojatno se prihvaća. Glasovanje je zatvoreno. E, prilog je amandmana je sa 23 prema 21 prihvaćen. 7 Eto imamo dva dijela, drugi dio je povučen, imamo samo prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Osam za, protiv, suzdržani, prihvaća se 9, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 10, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 11 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 12 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 13 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Imamo elektroničko glasovanje o nacrtu mišljenja. Tko je za? Tko je protiv? Imamo li suzdržani glasova? Glasovanje je zatvoreno. Imamo 53 naprema 1, dakle imamo eh, dovoljno glasova da se prihvate. Hvala, zahvaljujem. Zahvaljujem se.